good morning uh, Dobro jutro svima. Želim vam dobrodošlicu na sastanku stoa panela. Imamo, kao što znate, mogućnost e, slušanja prevođenja na bugarski, hrvatski, češki, engleski, e, francuski, njemački, talijanski. Ja obično govorim njemački kao što E, mi to i radimo i trebali bismo raditi u Europskom parlamentu. Međutim, sve materijale koje imam na raspolaganju su na engleskom jeziku, onda ću zato govoriti engleski jer će mi biti lakše pročitati to na engleskom. Drago mi je inače danas ima sve više ovdje konferencija predsjednika odbora dopustila nam je da imamo sada više ljudi i e, pozdravljam Jan Filip e, Albrehta, Jana Filipa Albrehta iz Njemačke, on je jedan iz e, kolega iz kluba zastupnika Zelenih i isto tako je on iz odbora Libe. Jako mi je drago da je on imenovan, to je važan korak. Kao što znate, sada prelazimo iz stvarnog svijeta u virtualni svijet i Jan Filip Albrecht je stručnjak za ta pitanja. Rekao bih da on pripada budućem naraštaju. Moramo gledati na taj naraštaj da vidimo na koji način možemo donositi prave odluke. I zato e, Jan Filip, e, Jan Filip izvoli, e, možeš nam na jednu minutu ukratko iznijeti par riječi. Hvala lijepa. Jako mi je drago da me odbor Libe imenovao za člana za ovog panela. Pomno sam pratio vaš rad ranije. Nedavno sam bio u Sjedinjenim državama na studijskom e, putovanju i bavio sam se u odboru Libe na e, pitanjima vezanim za internet. Bio sam izvjestitelj za pitanja zaštite podataka, a isto tako jako puno sudjelujem u svemu što je vezano <clears throat> za sigurnost na internetu, direktiva NIS i tako dalje. Biće mi jako drago da sudjelujem u radu ovog panela i da pridonesem tom radu. Hvala Jane Filipe. A e, sad vas želim podsjetiti na činjenicu da imate dnevni red u materijalima za sastanak. E, ima e, nekih izmjena članak šesti, odnosno dnevna, e, točka dnevnog reda broj šest i točka broj pet o sastanku krajem svibnja u Briselu i e, člana, e, točka dnevnog reda broj 7 o vanjskim aktivnostima. E, to su stvari sa imamo neke izmjene. Ne znam <clears throat> ima li neko od vas nekih izmjena, a ako nema onda ćemo smatrati da ovo što sam ja predložio usvojenim. Prelazimo sada na točku dnevnog reda broj 2, a to je odobranje zapisnika sa sastanka panela STOA od 15. rujna. Ne čini mi se da itko želi i bilo kakvu izmjenu, pa smatram da je taj zapisnik usvojen. Prelazimo sada na glavnu točku eh, dnevnog reda danas, a to je prezentacije studije FOSET o E, budućnosti vezano za poljoprivrednu u Europi. Znate da smo e, proveli studiju kako nahraniti 15 milijardi ljudi 2050. godine. Naša potpredsjednica Marion McGuinness iz Europskog parlamenta se bavi tom temom, a e, i naš administrator je gospodin Alfonso. Oni će govoriti o toj temi. Najprije dajem riječ gospođi Marion Megejs koja će nam objasniti što ta studija može načiniti. Hvala potpredsjedniče, drago mi je da sam na ovom sastanku jer sam imala drugu obvezu. Međutim, stvarno sam se potrudila da dođem na ovaj sastanak jer mislim da je ova studija važna. Dva komentara. Prvi komentar odnosi se na to što je to precizna poljoprivreda i budućnost E, u e, poljoprivredi. Ja smatram da se jednostavno radi o sljedećem koraku u poljoprivredi. 70. i 80. godina jako smo se usmjeravali na to da se povećava proizvodnje. Nismo u potpuno smo shvaćali što to sve znači i sva pitanja vezana za okoliš, za dobrobit životinja, e, nismo bili u njih upućeni. Sve ono čime se danas jako bavimo. Postoje neke teme koje nas e, brine i e, govorimo o, o e, uvozima koji koje moramo na dobar način koristiti. Gledamo na proizvodnju, gledamo na s jedne strane okoliš, a s druge strane ekonomsku održivost cijelog postupka proizvodnje i taj drugi aspekt mislim je nešto na što trebamo zaista obratiti pažnju. Poljoprivrednici usvajaju tu vrstu tehnologije, međutim više to, u tome predvodi sama industrija nego li neke političke smjernice kojima bismo se mi morali pozabaviti. Ponovno se otkriva važnost e, sektora poljoprivrede i e, prehrane. Moramo pogledati što je sve sada potrebno, a istraživanja e, vezana za poljoprivredu je nešto čime se moramo pozabaviti. U mnogim zemljama takva vrsta e, istraživanja ne postoji. Naročito kada gledamo na savjetodavnu službu koji zaista ne postoji u mnogim državama. Evo nova zajednička poljoprivredna politika omogućuje upravo to da se proizvođači susreću i razmjenjuju iskustva. Mislim da je to ključno. I posljednja primjedba je politički aspekt. I dalje mislim da među nama postoji velika razlika u mišljenjima o tome kako treba izgledati poljoprivreda. Neki na poljoprivredu gledaju na vrlo romantičan način. Vrijeme je uvijek sunčano, e, djec, e, e, životinje su na polju. Pogledajmo slikovnice i vidimo kako se djeci to prikazuju. Ja sam odrasla na poljoprivrednom gospodarstvu i dalje živim na jednom imanju. I ja jako volim izlaziti na e, polje i raditi na zemlji kad je lijepo vrijeme, ali moramo stvarno sagledati situaciju. I mislim da nikako ne smijemo dopustiti e, da se dva e, načina sagledavanja poljoprivrede sukobljuju. Postoje oni koji su za intenzivnu poljoprivredu s jedne strane i oni koji imaju romantičnu sliku u poljoprivredu s druge strane. Ali moramo uzeti u obzir tu stvarnu situaciju. Dakle, moramo razmotriti kako treba E, se baviti poljoprivredom, što trebamo uvoditi e, i to na pametan način. Evo, malo sam e, previše govorila. Hvala. Hvala puno, Marijan. Drago mi je da vidim da vi zaista živite u svemu tome. Ono što je naš uspjeh jest da vidimo o čemu se radi e, u e, po pitanju potražnje. Osobno sam, kao što znate, pet godina e, studirao o poljoprivrednim strojevima. U samim projektima smo analizirali puno aspekata precizne poljoprivrede. U odboru za poljoprivredu bavili smo se također poljoprivredom za Europu. Gledamo zapravo kakvi će biti poslovni modeli u poljoprivredi. Moramo vidjeti što nam virtualni svijet daje, kakvu alternativu tradicionalnim modelima poslovanja. Uber ili pak Airbnb postoje. Moramo vidjeti što je moguće od toga u poljoprivredi. Puno se mogućnosti otvara. E, možda će e, jednog dana ćemo dobiti svakog dana svježu litru mlijeka e, isporučenu pred naša kućna vrata koju će naručiti hladnjak jer će ustanoviti da nema više svježeg mlijeka. Prema tome pozabavimo se tehnologijama i razmotrimo što to treba značiti za ruralna područja na jugu Afrike ili pak u najmanje razvijenim zemljama. Kakve se tehnologije sada javljaju i na koji način ljudi mogu se njima ispravno koristiti. Uopće digitalizacija u poljoprivredi je važna treba mjeriti ne samo e, na automatski način kako raste temperatura E, i koliko ima emisija ugljičnog dioksida. Dakle, mogli bi se to koristiti i u druge svrhe. Trebamo također e, gledati kako u poljoprivredi može raditi kvalificirana radna snaga koja se koristi e, tim novim tehnologijama. Stoja je dio toga, nadamo se, dio te uspješnice i mislim da moramo na ispravan način usmjeravati politike kako bi se te mogućnosti ostvarile. Drago mi je sada da mogu pozdraviti profesora Jose de Brandebekera i doktora Šribera koji će nam predstaviti e, preliminarne e, e, zaključke ove studije. Remko Šriber je E, jedan od onih koji je se bavi pitanjima za stol, on se bavi veterinarskim aspektima i farmaceutskim aspektima, ima oko 30 godina e, radi, e, profesionalno iskustva, 10 godina je direktor Ventifekta i radio je mnogo E, sa e, projektima Europske unije, a isto tako je organizirao radionice i e, bio je stručnjak koji je radio za Europsku komisiju. Jude Brandemeker, koji će govoriti drugi po redu, posvetio je cijeli profesionalni život radu u poljoprivredi na sveučilištu u Levenu e, predaje na katoličkom dakle, sveučilištu u Levenu vrlo blizu Brisela. Dakle, bavi se e, biocidima i isto tako ima master iz e, poljoprivrede kao inženjer poljoprivrede iz Sjednih američkih država. Hvala lijepo. Predsjedavajući na ovom uvodu, mi smo vrlo sretni što vam možemo prezentirati rezultate studije koje, ste čuli. Naravno, nismo samo nas dvojica, ti koji su zaslušni za to, nego čitavi naši timovi na sveučilištu Levenoj i druge. Mi moramo prezentirati ovdje zapravo rad koje inače cijela studija je opsežna i ima oko 300 stranica. Prema tome mi smo morali u ovu kratku prezentaciju samo najbitnije stvari umetnuti kako bi imali prave predmete, prave stvari, najvažnije teme za kasniju raspravu. Ono što sam htio s vama ukratko razmotriti je da imamo četiri glavne točke. Evo vidite, prvo, kratak uvod u Imamo jedan video koji bi vam željeli prikazati. Nakon toga će profesor Bardemakar govoriti o tehnologiji i edukaciji, a onda ćemo razviti različite moguće scenarije. Dakle, prvo da pogledamo našu polazišnu točku, a to su različite gospodarstva u Europskoj uniji. I vidite, ovdje su velike razlike između različitih zemalja članica. Pogledajte primjerice Poljsku, gdje imamo više od 1,4 milijuna gospodarstva u usporedbi sa Francuskom i Belgijom gdje je to niti tisuća znači razlika, ta razlika ima ogromne posljedice i po snagu gospodarsko te zemlje, ali to je broj gospodarstava, broj farmi nije naravno jedini faktor ali to ćemo kasnije vidjeti. Kako se koriste ta gospodarstva, poljoprivredna gospodarstva? Imamo otprilike 6% je zasađeno sa je kompletno iskorišteno poljoprivredno područje, dakle trajne sadnice su otprilike 6%, stalne ispaše su 34%, a općenito obradivih površina imamo otprilike 60%. Kad pogledate proizvodnju, za 28 zemalja članica možete vidjeti da je ukupni broj gospodarstava 2013. dakle godine s kojom smo radili iznosio 10 milijuna i koristili su otprilike 4 milijuna hektara obradive površine sa e, prosječnom veličinom gospodarstva od 16 hektara. Kad pogledate sad kakva je struktura vlasnika, uglavnom gotovo 97% tih vlasnika su bili pojedinačna obiteljska gospodarstva i oni su imali uglavnom mala gospodarstva prosječne veličine 11 hektara površine. Zatim smo imali pravne osobe ili pravne entitete, firme ili nešto slično. To je bilo 3% ih je bilo vlasnika među vlasnicima, ali su njih, u postotku je to bilo 28% i oko 161 hektar prosječne veličine. I vidite koji je trend, to ćete vidjeti dolje u tekstu. Dakle, da idemo prema 2010. ih je bilo 12 milijuna ukupno broja gospodarstava. Znači, došlo je do jednogodišnjeg opadanja broja gospodarstva od 3,7%, a od 10. do 13. ukupno 11,5%. I kad pogledate ljude koji rade i koliko je zaposlenika u poljoprivrednom sektoru, 2013. smo imali 22,2 milijuna, 2010. ih je bilo 25 milijuna, dakle i tu dolazi do opadanja broja zaposlenih od 12,8% otprilike. Kad pogledate ko je u punom radnom vremenu, u poljoprivrednom sektoru, to je 8,7 milijuna, znači većina tih gospodarstava ima maksimalno dvoje ljudi koji su u punom radnom vremenu zaposleni na tom gospodarstvu. Kad pogledate sad ove različite zemlje, mislim da, ne znam koliko možete pročitati, ali naćete u svojim materijalima, pogledajte koliko imamo redovno zaposlene radne snage u punom radnom vremenu i vidite koliko su Eh, da velike razlike među zemljama. U Nizozemskoj imamo primjerice 193 tisuće ovih ljudi koji su redovno zaposleni u punom radnom vremenu. A kad pogledate to u odnosu na ukupne zaposlenike, znači Nizozemska ima samo 2,2%, dok recimo Rumunjska ima 70, više od 71 postotka. Dakle, u odnosu na ukupni broj zaposlenika kako stoje ovi koji rade u punom radnom vremenu poljoprivredi. Naravno, Zatim, kakav je standardni prihod iz poljoprivrede? Vidjet ćete u ovom izvješću jako puno detalja o tome kolika je recimo prosječna zarada iz poljoprivrednih površina po raznim zemljama. Da uzmemo neke primjere. Francuska trenutno uh, je prva u rankingu u ovom standardnoj zaradi i to je mislim to je izraženo u eurima kao što vidite koliki je prihod prosječni ono što je zanimljivo što se vidi da te razlike među različitim zemljama, evo možete vidjeti, evo, opet jedna digresija, pogledajte ponovno kako su velike između nizozemske i rumunjske. Vidite u standardni prinos po hektaru u nizozemskoj 11 e, sa vidi se tu koliko je i u tisućama eura gore. Dakle, 11 milijuna a u Rumunjskoj 1,4 milijuna. Prema tome vidite kolika je ogromna razlika između zaposlenika koji tamo rade i prihodu koji se ostvaruje. Naravno, to ugrožava i konkurentnost i to ne samo unutar Europe na našem zajedničkom tržištu, nego pogotovo to nas narušava našu konkurentnost na globalnom tržištu u odnosu na SAD ili Kinu. Vrsta proizvoda, tip proizvoda također ima veliki utjecaj na konačnu zaradu i prihod. Najveći prihod u cijelosti ostvaruje mlijeko i sektor mliječne proizvodnje, opće mljekarstvo. A kad pogledate recimo po hektaru, a hortikultura, dakle uzgoji e, pod krovom, dakle u staklenicima, ili je drugi, a onda imamo s druge strane recimo u odnosu na tu imamo 64 u ovoj stakleničkoj poljoprivredi uzgoju u odnosu na vrlo mali prihod koji se ostvari iz vinograda. To je vrlo zanimljivo isto pogledati prema tim rubrikama kako, koliko se iz koje može zaraditi, iz koje kulture. Generalno, kao što smo rekli, imamo, zabilježili smo trend opadanja broja malih gospodarstva i stalno jedan trend da se okrupnjuju gospodarstva zatim smanjivanje broja stalno zaposlenih i potpuno imamo taj trend se nastavio jasno i nakon 2013. 2015. za kad imamo još opet podatke. E, uglavnom sve više je legalnih entiteta, odnosno pravnih osoba, tvrtki, firma, zadruga ili sličnog koje se bave poljoprivredom i sve više se ide na poljoprivrednu proizvodnju u staklenicima i pod krovom, da tako kažemo, odnosno na onu vanjsku. Sad pogledajte kako izglede struktura stanovništva koje se bavi poljoprivredom. Farmeri, odnosno poljoprivrednici su uglavnom stari. Nema puno mladih ljudi koji su ostali u poljoprivredi na zemlji. I to je činjenica koja će se u budućnosti još samo više potvrđivati, dokazivati, biti sve veće i značajnije. I šta sad je vezano za to? Pitanje je naime koliko su oni educirani, koje vještine imaju i što mogu raditi. Za razliku od ovih starih E, poljoprivrednika, mladi koji su otišli, otišli su, ali oni koji ostaju na zemlji trebaju edukaciju, jer jedino educirani i specijalno trenirani mladi poljoprivrednici imaju neku šansu. Naravno, mladi ljudi generalno, osim pri, prirode, nemaju nekih posebnih motiva da ostanu na zemlji i nisu baš zaljubljeni u taj posao. A osim toga, postoji dosta strukturnih problema u poljoprivrednim tim ruralnim krajevima, transport, školovanje za djecu i tako dalje. Ima jako puno problema zbog kojih je njima teško odlučiti se da otvore tu farmu. E, mladi ljudi se žele žele umiješati i žele osobno sudjelovati u svom poslu ali da bi to mogli to mora biti vrlo intenzivno educiranja, a i u početku moraju također dosta i investirati kapitala, osim naravno investirati u sebe i školovaca. Ali toliko da pogledamo sad kakvi su izgledi za budućnost poslovi u poljoprivredi su onako već jako skupi i kapitalno intenzivni, da kažemo što se tiče investicija kapitala sa relativno malim ili sporim povratom novca. Vidimo da u, čak u nordijskim zemljama švedski farmer imaju otprilike muški 28% u prosjeku niži prihod nego oni koji rade u nepoljoprivrednom sektoru dakle imaju, iako imaju i niže troškove života, imaju čak i neke neformalne, neslužbene dodatne prihode, unutar tome imaju 28% niži prosječni prihod. I sad ovi novi farmeri, ako se pojave sa novim idejama i poduzetničkim duhom, da tako kažemo, i s time se ubace u poljoprivredu, onda još možda nešto i naprave. Međutim, e, pitanje nedostatak vještina i edukacije uvijek vodi do jedna nedostatka i slabljenja konkurentnosti njihove posla i njihove proizvodnje. Ali sad ćemo pogledati još i video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 Da, vidjeli smo ovdje puno toga što ostavlja dobar dojam, a sada bih molio profesora Branda Mekera da svoju prezentaciju iznese. Hvala lijepo, predsjedavajući, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Mislim da je ovo zaista dobar pregled koji ste stekli jedan prvi uvid u cijelu ovu našu materiju koju ste dobili dakle, vam vidim, Ali da se vratimo na naš konkretni posao u poljoprivredi, ono što nas čeka sutra. Jer znamo što su nam veliki izazove, a to je sigurnost u opskrbi hranom. Suočavamo se sa posljedicama promjene klime, to ide ruku pod ruku sa različitim problemima ekološke prirode i naravno dovodi do toga da se podiže razina svijesti kod osvještenosti ljudi u vezi tih problema. I naravno sve se to skupa i odražava i na nesigurnost opskrbe hranom, a s druge strane želimo i zdravu prehranu, to je isto tako postalo isto trend i vrlo bitno. Ali sada da se vratimo na ovo šta je precizna poljoprivreda. I kao što je rekla gospođa McKinnis, možda precizna poljoprivreda ne mora biti ista kao prije 20-30 godina. Jer vidite, u klasičnoj poljoprivredi smo imali jedno polje koje smo obrađivali i sad uopće nije bilo bitno koliko smo mi tu trošili gnojiva, koliko smo drugih stvari koristili, pesticida, herbicida, sličnih stvari. Činjenica je da smo jednu kulturu uzgajali i samo smo nam bilo stalo da u tom području, u toj poljoprivrednoj površini povećamo prinos. A s druge strane precizna e, poljoprivreda podijeli i individualno odredi koje usjeve će se saditi, kako će ih, kako će ih navodnjavati, kako će ih gnojiti i ostalo. Dakle, imamo potpolja i individualni pristup. Naravno, to, to, na to možemo gledati u uvjetima svih koristi za okoliš, koliko se smanjuje unošenje štetnih stvari i tako dalje. Možda će u budućnosti se to još više specijalizirati, možda ćemo u budućnosti krenuti recimo na uzgoj jedne pojedinačne biljke i robotizirano upravljanje, menadžment time svim. Vidite, slične stvari se događaju recimo u područjima gdje poljima sa kukuruzom. I vi primjerice u jednom redu kukuruza možete vidjeti da li neka biljka E, treba više sunca, manje gnojiva, više vode ili čega. Prema tome idemo na specifični tretman i uzgoj po biljci, po jednoj biljci. Vrlo nalik na ono kako to pristupamo kod stočarstvu, kod uzgoja životinja, jer svaka životinja je individua za sebe i treba individualni tretman i što se tiče ljekova i što se tiče cijepeva i svega ostalog. Možda ćemo tako preći u individualni tretman prema biljkama. To je recimo jedan pogled na budućnost. A zatim vrlo bitno je i utjecaj vremena u poljoprivredi i kakvi su ciklusi kad imamo recimo neke razdoblje kada se sve to vrlo polako razvije gdje dolazi do polagane izmjene tvari, polaganog truljenja, polaganih svih usporenih procesa u tlu ali onda je naravno imamo godišnje cikluse kada pripremamo tlo, razgledamo i pripremamo sjeme za buduće usjeve, razmatramo kako ćemo gnojevo koristiti i recimo ona dušička gnojeva koja samo jedanput godišnje koristimo, tada u taj ciklus spade. One kratki ciklusi se odnose na naš posao vezan za korov, insekte, štetnike, nametnike, navodnjavanje, bolesti i na kraju samu žetvu. I na kraju imamo na najkraće 24-satne cikluse naših aktivnosti, a to je ono gdje moramo brzo djelovati kod različitih oluja, kod e, tuče i sličnih prirodnih katastrofa. E, možete u svakom slučaju ako inovirate svoj rad u ciklusima izvući velike koristi jer e, velike inovacije spadaju upravo u tim senzorskom prikupljanju podataka, dakle osjetu i promatranju i nadzoru vaših usjeva, vaših biljaka. Mislim da bi trebali na taj aspekt staviti jako puno naglaska. Zatim, e, ne smijemo zaboraviti da podaci, ako vi imate same podatke, to vam nije dovoljno ako nemate informacije koje vam mogu e, pomoći da donesete odluku, a te informacije te steći upravo preko tog nadzora i tih senzorskih prikupljanja tih informacija. I tek onda možete zapravo dobro upravljati podacima i donijeti prave odluke. A to je vrlo bitno kad se odnosi na vaše aktivnosti kratkog ciklusa, a i dugog ciklusa kad se borite protiv bolesti, morate se pobrinuti da li dovoljno vode, sunca, biljke i tako dalje. A zatim kako prikupljamo te informacije, evo vidite ove male dronove, bespilotne letilice male koje to snimaju i koje su uključene u sustave. Ljudi na različite načine misle kako se automatski dobivaju podaci, ali ima najčešće sa dronovima. Ovdje vidite kako nadlječe različita polja, ali mogu se tako biti i u vinogradima i na svakoj, svakoj poljoprivredno obrađenoj površini. Mi na kraju krajeva možete izračunati i koliko ste novaca zaradili više, da li ste na jednoj strani gdje niste s time pratili i niste na taj način preciznom poljoprivredom radili izgubiti novce, na drugoj strani sa preciznom zaraditi. Znači, precizna poljoprivreda može imati različite oblike. Međutim, činjenica je da se ona bazira na podacima i proizvodi više sa manje resursa uloženih. To je jednostavno to, daje bolji output u svakom aspektu sa manje uloženog. Naravno, oni su orijentirane na varijacije kojima pokušavamo varijacijama upravljati. Nadalje, ona je orijentirana na same biljke i na tlo. Zatim, ona točno zna kako te biljke reagiraju na svaki tretman koji im pružamo i to je ono bitno. Ne sad da idete samo na polje i sve linarno podvrgnete istom tretmanu, nego gledate kako je pojedina biljka reagira na taj tretman. Naravno, to ovisi o onim podacima s kojima vi baratate jer vi preko svih senzora koje imate i onog snimanja imate dodatne oči, dodatan njuh i možete puno više toga vidjeti, zabilježiti, osjetiti kako je sa tim biljkama na terenu i onda možete procijeniti i donijeti odluku koliko ćete čega dati biljkama. E, u ranim danima precizne poljoprivrede to je počelo za velike američke uzgajivače pšenica i žitarica općenito. I posljedice te precizne poljoprivrede bi mogle imati, dakle, odraziti se u vrlo velikim promjenama rezultata na našim popisima urosa. Zatim, mogli biste tako u uvjetima vaših radnih ciklusa donijeti puno bolje odluke glede zaštite od poplava i slično. Onda, mogli bi recimo točno uvesti i izvan sezone zelene pojase između različitih vrsta vaših usjeva kako bi ih sačuvali od različitih prirodnih katastrofa, a to možete tek u hodu u trenutku odlučiti. Zatim, poljoprivrednici moraju znati koliko će čega kojim biljkama da, da li će to sprem danjeti od ozgo, da li će to odolje da, gdje će ući traktorom u polje i tako dalje. Zatim možete pratiti koliko e, de facto biljka treba samih e, dodatnih sredstava ili herbicida i ostalog što je jasno smanjuje broj unosa i količinu unosa tih štetnih tvari, a na taj način štete ćete i zaštititi temeljne vode, podzemne vode i sve ostalo, cijelo tlo. Imaćete ćete puno manje rezidua štetnih tvari u tlu. E, zatim, moći ćete se puno učinkovitije boriti protiv različitih nametnika, posebno svih vrsta mogućih vrsta gljive, gljevica. Mislimo da je budućnost sasvim sigurno će biti i više miješanih usjeva, a stimuliranje te bioraznolikosti je nešto što trebamo dalje istraživati i dalje poticati, naravno koristit će pritom tehnologije precizne poljoprivrede. Ako kad govorimo primjerice o kontroli korova, kako to danas rješavamo? Uglavnom sprejamo, od ozgo postupamo sprejem različite herbicide i sl. Međutim, ako budemo u stanju na licu mjesta ili zračnom tehnologijom ili na licu mjesta koristiti ovu nadzor samih eh, kako rastu i koliko raste korovi gdje, moći ćemo naravno puno ciljanije i bolje primjenjivati herbicide ili čak koristiti mehaničku vrstu da jednostavno iščupamo što je najzdravije. Ali svakako sa preciznom, um, preciznom poljoprivredom postižemo uštedu i smanjivanje između 60 i 80% korištenja štetnih herbicida, kemikalija koje se koriste za zaštitu usjeva na razne načine ali možemo ti uštede bi mogle postati čak veća ako se sva tehnologija nova primjeni. Evo ovdje vidite kako ta tehnologija funkcionira. Imamo optički detektor koji vidi mm, gdje i kako ima, kakav je korov, kakve su e, situacije koje se šire, koliko, koliko se širi, gdje raste i tako dalje. Onda imamo jedan nadzorni uređaj koji odlučuje o tome da li će se ići na herbicidnu ili mehanično uklanjanje tog korova. To je vrlo jednostavna, naravno, situacija, to vam je poznato nedvojbeno iz vaših vrtala, ili ako imate male površine koje obrađujete i znate sami da odlučujete da ćete nešto posut nekim herbicidom ili ćete ručno izvući te male korovčiće koji su krenuli slično. Naravno, kad imate velike površine, vi će se morate osloniti na opremu koja će lakšati takve operacije, jer nemate uvijek dovoljno i nemate dovoljno ljudi koji bi non hodali okolo i čupali rukom sav e, taj korov. Sad optimalno korištenje dušičkih e, gnojiva o tome se raspravljalo puno i dugo u Americi sada polako mijenjaju se i idu prema onom što mi ovdje u Europi odavno činimo, a to je da mi radimo fragmentiranu situaciju, biramo fragmentirani izbor. Drugim riječima, nemamo samo jednu vrst gnojiva, nego koristimo prema ovisno o sezoni i o vrsti onog od čega mi štitimo biljke, mijenjamo te različite ba, kemijske baze i naše gnojive. Kad pogledamo recimo u nekim sezonama trebaju dušičke gnojive, ali s druge strane kad pogledamo jasno i naše modele simulacije koje imamo uzgoja na određenom tipu tla, onda ćemo vidjeti kako općenito rastu usjevi na tom tlu i sad imate te općenite informacije i onda imate aplikaciju da vidite kako će djelovati u tom simuliranom modelu ta i ta količina dušičkog nojeva. Naravno, uključena u taj simulaciju modela je uključena i meteorološka prognoza da vidimo kako se vrijeme očekuje. I onda ćemo vidjeti koliko će biti eventualni ostatak tog dušičkog gnojiva u tlu i vidimo da bi te štetne rezidue mogle iznositi 30 do 50 e, posto zapravo onog ishodišnog e, sastava, odnosno ishodišnog količine dušika kolika je bila u gnojivu koje smo nanjela. E... Ovo na ovoj slici možete vidjeti e, lijevu i desnu stranu traktora sa senzorima koji pokušavaju utvrditi koja je faza usjeva trebali prignojavati i e, takvi strojevi mogu odlučiti temeljem poznavanja tla i e, stanja usjeva na licu mjesta može odlučiti što je potrebno. Ali evo na donjim e, slikama vidite malo poljoprivrednika u Africi koji stavlja malo gnojeva u svaku biljku. on je zapravo puno napredniji od nas. On tretira svaku biljku individualno. E, mikotoksini i zdravlje. Dakle, ovdje imamo problem da su mikotoksini e, rezultat razvoja gljivica, a to ovisi o vremenskim uvjetima stanja usjeva i mikotoksini naravno mogu uzrokovati probleme sa zdravljem ako se ne riješe na vrijeme tehnologija koju koristi precizna poljoprivreda za to, a temeljem indeksa vegetacije usjeva korištenjem optičkih senzora, znači optičkih senzora koji e, procjenjuju e, rizik e, od zaraze gljivičnim e, oboljenjima i mikro klimatskim uvjetima i također gnojivo uz variabilnu stopu i primjenu fungicida u skladu sa stanjem usjeva. Znači ponekad treba možda smanjiti gnojivo kako bi se smanjio rizik rasta gljivica. Znači tu imate neke jedan takvu jednu kompenzaciju, takav jedan ustupak između rizika od mikotoksina i razine prinosa i to je nešto od čega naši poljoprivrednici trebaju biti spjesni. Naravno, očekivana prednost je smanjenje rizika zdravlja i poboljšanje kvalitete hrane. Slično također i kod e, zaštite voćnjaka i vinograda, e, gdje se sprečavanje bolesti e, temeljem integriranog upravljanja štetnicima primjenjuje dakle proteklih godina, posebice posljednje dvije godine imali smo velika poboljšanja kod korištenja integriranog upravljanja štetnicima, ali e, tehnologija precizne poljoprivrede još to može dodatno poboljšati veličina drveta i izgled, arhitektura drveta je važna, gustoća krošnje, e, posebice za rizik od bolesti i to smo vidjeli u nekim izvješćima i nekim istraživanjama da ovaj IPM e, u integrirano upravljanje štetnicima e, ne mora biti isto na svim dijelovima e, voćnjaka, mogu biti lokalno usmjereni, a to može imati i prednosti za poljoprivrednike, što znači da biste trebali na neki način morali utvrditi gdje se nalaze štetnici, odnosno ovi insekti koji prijete usjevima, znači ovdje je prvobitna detekcija, pa predviđanje ali prednosti mogu biti prilično velike što se tiče korištenja pesticida, smanjenje za 20 do 30%, a možda i e, smanjenje tretirane površine 30 do 80%. Znači ako se kombiniraju te stope, onda smanjenje stope korištenja pesticida može biti prilično visoko. Međutim, to je znanje koje treba poticati e, i kao i njegovo korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, to je samo schematski prikaz e, ove tehnologije koja se sada razvije u ovom trenutku, još se ne koristi, ali to su tehnologije koje dolaze. A možda mu preskočiti ovo i preći na preciznu poljoprivredu i dobre poljoprivredne prakse. Znači, ICT i precizna e, poljoprivreda su e, jako važni za upravo GAP. Znači, dobre poljoprivredne prakse. Dobre poljoprivredne prakse su nešto što nije statično, nego se razvija tijekom e, vremena, kao i načine odlučivanja. I precizna poljoprivreda smanjuje, e, može smanjiti utjecaj poljoprivrede na okoliš, ali također poljoprivrednik koji može pokazati da primjenjuje dobre poljoprivredne prakse ili poboljšavati svoje dobre poljoprivredne prakse, e, ima pravo eh, dakle od strane društva je ovlašten baviti se poljoprivredom ili možda u budućnosti društvo više neće dopuštati uopće poljoprivredu ukoliko neće biti temeljeno na tome. Eh, recimo na obiteljskim gospodarstvima ili gdje je odnos između primarne proizvodnje i daljnjeg eh, tržišta će se svakako promijeniti. Jer malo prodajno tržište svakako će htjeti znati kako je proizvod proizveden, E, i e, također e, će tražiti dokaz tome. Znači recite nam kako to činite i činite to onako kako ste nam rekli, znači to je dio ovog sutrašnjeg modela poslovanja, modela poslovanja za budućnost gdje će informacija teći u svim smjerima. Znači ova doljna slika nije ispravna jer zapravo ovaj tok informacija je od samog proizvođača do potrošača, ali u obrnutom smjeru isto tako, jer će potrošači govoriti poljoprivrednicima što od njih očekuje. Dakle, te informacije moraju ići i u suprotnom smjeru. Dakle, e, podaci, dakle, sljedeća stvar. Dakle, evo, naši svi senzori proizvode goleme količine podataka i to je ono što na kraju dobijemo, ali u većini slučajeva nemamo odgovarajuću analitiku za integraciju toga i o integrano odlučivanje. Evo ovo je samo jedan e, recimo mali prikaz e, proizvodnje jaja, to su radni proizvođači na jednoj farmi ili više gdje se prikupljaju podaci po broju proizvodnih dana po danu, težini jaja, broju razbijenih jaja i tako dalje. To su sve podaci koji se onda mogu koristiti u analitici, u modelima proizvodnje jaja ako je onda poljoprivredniku daje odgovarajući input koji kaže, e, dakle vi imate probleme recimo u e, ovom dijelu proizvodnje gdje vam se razboljevaju e, kokoši i takav sustav može čak par dana ranije upozoriti poljoprivrednika, odnosno proizvođača prije nego što sam može uočiti da se razvija bolest pa se može krenuti ranije sa tretmanom. Dakle, napredak u preciznoj poljoprivredi treba pretvoriti u tehnike koje se mogu primijeniti, ako nisu samo kompleksna ili složena tehnologija, nego i načini odlučivanja. E, znači posebice je tu važna i obuka i vještina u poljoprivredi i upravo zato se tu može uključiti zajednička poljoprivredna politika. Znači ZPP može podupirati provedbu precizne E, poljoprivrede kako bi se smanjio utjecaj poljoprivrede na okoliš, ali i e, poticati prijelaz na preciznu poljoprivredu kako bi i mali i veliki poljoprivrednici mogli iskoristiti znanstveni razvoj koji je ostvaren proteklih godina, ali onaj koji će doći u narednim godinama. Predsjedna poljoprivreda nije povezna samo za ZPP-om, nego također i drugim e, politikama Europske unije, okolišnom politikom, regionalnom politikom, e, tržišnim natjecanjem, znanosti i inovacijama, digitalnom politikom, obrazovanjem i obukom u ruralnim područjima, industrijskom politikom, industrijom, istraživanjem i energijom, znači ITROM. Dakle, to je sve važno i naglasio bih e, da su e, obrazovanje obuka u ruralnim područjima jedan od e, vidova na koje bi trebalo staviti više naglaska, možda više fokuska, fokusa. Evo, zahvaljujem na pozornosti. Yes, many uh, now we can Zahvaljujem. Evo, sad možemo imati kratku raspravu. Ne, ne, imam još jednu kratku prezentaciju. Aha. Tko će iznijeti to? Izvolite. Evo ja ću samo vrlo kratko, htjeli smo vam samo pokazati kako su sve e, prikupljene ove informacije. To su, to je iz radionica sa nizom dionika, sa tržišta proizvođača, udruga i tako dalje, gdje E, su e, tu sad na ekranu možete vidjeti koji su to koraci bili znanstveni koraci, tehnički e, horizont i cijela kompleksnost, znači onda predviđanje, identifikacija izazova i tako dalje i onda izrada različitih scenarija Znači što se dakle može učiniti kako bi se omogućili ili spriječili određeni scenarij. Znači jedan je scenarij ekonomski optimizam gdje E, imamo vodstvo tvrtki, globalno otvorena tržišta, e, globalni održivi razvoj, e, drugi je globalni održivi razvoj sa održivosti i velikom ulogom vlada, zatim regionalna konkurencija, odnosno tržišno natjecanje gdje se regije ulaze u tržišno natjecanje jednih protiv drugih i četvrti je regionalna održivost gdje je ekstenzivna poljoprivreda e, predominira u regijama, a sljedeća faza je su onda koji su scenariji e, i koje su opcije potrebne e, i koje vode do odgovarajućih zakonodavnih rješenja koji će omogućiti optimalni razvoj takvih scenarija. Hvala. Ovo je bilo doista zanimljivo. Vidjeti ove različite tehnologije koje e, će se još pojaviti ili koje su trenutno prisutne u poljoprivredi. Znamo također i da zajednički istraživački centar e, radi globalnu studiju o bioraznolikosti e, i globalnom atlasu tla i mislim da je takav globalni razvoj važan, znači da se vidi kako se klimatskim promjenama i na druge načine mijenja bioraznolikost. To svakako jest dinamičan e, razvoj i uvijek je bio i ostati će i globalno, ali znači treba to pratiti i utvrditi koje su to ispravne aktivnosti, dakle to je važno. I naravno važno je također vidjeti koje su nam opcije na raspolaganju za davanje potpore i za savjetodavne funkcije, a također za naše strategije važno je kako možemo iskoristiti e, saznanje iz ove studije. Možda bi bilo dobro ako bismo od vas mogli dobiti neke ideje o tome kako distribuirati ovu studiju na najbolji način, društvenim mrežama, šlanjem izravno nadležnim e, osobama. Znači to bi, ako nam biste nam mogli pomoći, E, da nam e, recimo kažete e, kako da mi to učinimo i da to kak se također navedemo u našem izvješću. Mislim, imali smo i na web stranicama, odnosno imali smo web streaming iz stojnog predavanja gdje smo imali milijun e, sudionika koji su slušali preko interneta ono što se govori. Mislim, i ovo je otvorni sastanak koji se može pratiti diljem svijeta. Znači, doista je zanimljivo e, kako možemo širiti e, ova saznanja i ostvariti naše ciljeve. Evo možda dvije minute za pitanje i odgovore, pa da prikupimo sva pitanja pa ću vam dodati mogućnost da odgovorite. E, gospođa McIntyre, izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovim prezentacijama koje su doista bile zanimljive i vrlo korisne, mislim, za naš rad. u dijelu Ujedine kraljevine ja dolazim, mi imamo sveučilište koje se posebice bavi integriranim upravljanjem štetnicima i posebice e, preciznom poljoprivredom. I ono što je posebice bitno je da se ova visoka znanost na neki način primijeni u praktičnim rješenjima za svakodnevni život koje mogu koristiti naši poljoprivrednici. Također važno je da poljoprivrednike uključimo u dizajn rješenja i da se ukaže koje su to konkretna pitanja za koje je potrebno naći rješenje. E, ponekad, e, mislim, poljoprivrednici su mali poduzetnici i teško ih je nekada nagovoriti na suradnju sa sveučilištima. Vidimo to i sa drugim manjim poduzetnicima da su ljudi jako zaokupljeni radom e, i proizvodnjom i zapravo nikada nisu bili na sveučilištu, ne znaju kako ostvariti tu suradnju, interakciju sa sveučilištem. Pa mislim da e, trebamo u ovom slučaju uključiti više i pojedinačne poljoprivrednike u ovu cijelu akademsku e, u suradnju sa ovim akademskim svijetom. S druge strane, naravno, ta tehnologija treba na kraju biti dostupna svim poljoprivrednicima, malim, velikim i drugim. Evo imam jedan primjer. Ja imam vrlo malo imanje gospodarstvo. Pa mi smo odlučili u Ujedinoj kraljevini, odlučili smo na manje od dva hektara posaditi vinograd. Ali da bismo to učinkovito napravili, ono što nam je bilo zapravo potrebno je bio traktor sa GPS-om eh, koji bi mogao eh, zacrtati eh, ravne redove. I to nam je posudio susjed, znači mi smo zapravo koristili vrlo skupu stroj e, za vrlo malu površinu i sad imamo predivne ravne e, redove, e, imamo odlično grožđe i tako dalje. Ali evo, kada razmišljamo o tome, ne bi li možda organizacije proizvođača bile pravi put koji bi mogao osigurati ovakvo međusobno dijeljenje tehnologije, recimo za sve članove organizacije proizvođača. Možda nekada treba promijeniti propise kojima se rukovode organizacije proizvođača kako bi se uključila recimo i ta primjena tehnologija i i e, recimo da se više koristi e, postojeća istraživanje i tako dalje, a ne samo da organizacije proizvođača se koriste za e, promociju. E, a obično se govori, nije samo stvar toga da su poljoprivrednici stareća populacija i da treba uključiti manje. I obično se kaže da kada god vidite sliku poljoprivrede, to smo čuli, to je uvijek onako idilična slika, e, onako svi žvaču slamkčicu e, i uživaju u okolišu. Mislim, to je slika poljoprivrede od prije stotinja godina. Onu sliku koju bismo mi trebali prikazivati je poljoprivrede kakva stvarno jest kao vrlo tehnološki napredna radna mjesta i priliku za mlade da dobro zarade i da ostvare odličnu karijeru. To se zapravo opet svodi na one STEM predmete, znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Znači, e, i evo ako dopustite još samo jedno pitanje. E, Znači, pogovorili smo o cijelom nizu precizne poljoprivrede, ali ono što niste govorili su e, precizne tehnike uzgoja životinja, a možda biste mogli nešto o tome reći. Hvala. Puno hvala. Želi li se još netko javiti za riječ? Možda neki komentar? E, ja se pridružujem onome što je upravo rekla kolegica. Ove bi tehnologije mogle biti korisne i promijeniti modele rada za druga i udruga. U protivnom bi moglo doći do, raz, razaranje tradicionalne europske poljoprivrede u kojoj ima mnogo malih gospodarstava. A ovo je zapravo model koji je više e, onaj koji ima intenzivno korištenje kapitala nego li intenzivno korištenje radne snage. Dakle, neki e, model gdje će robotika i e, internet tehnologije nešto što će prevladati me u međuvremenu. Moramo imati situaciju u kojima će urod biti moguć. I e, zapravo to je isti rizik koji robotika svugdje predstavlja a to je taj da nestaje ljudski rad, što će zapravo dovesti do problema. I pitanje je tko će imati dovoljno sredstava da kupuje poljoprivredne proizvode i industrijske proizvode. Ne znam, možda bi ovako nešto funkcioniralo u socijalizmu gdje država organizira proizvodnju, ali mi znamo da socijalizam ima pak drugu vrstu problema koje izaziva. Ja sam član ovog panela jer zaista e, sam e, jako veliki poklonik novih tehnologija. Međutim, neke od inovacija moramo primiti s rezervom. Moramo stvoriti i zakonodavni okvir. Moramo strastveno ući u neke tehnologije, ali često nakon 10-20 godina shvatimo da smo napravili katastrofe koje jednostavno više ne možemo niti ispraviti. Hvala. Ima li možda još komentara? Izvolite. Hvala lijepa. Prije svega oprostite, zakasnio sam. Stoga nisam mogao čuti početak prezentacije. Imam e, vrlo e, važno pitanje onoga što se događa sa zgradnim mjestima u poljoprivredi. U Bugarskoj od 6 milijuna ljudi i 1,3 milijuna radi u prehrambenoj industriji. Ako uvedemo tehnologije, što će se dogoditi pak sa poslovima u tom sektoru? Hvala momčil. A sad naši stručnjaci. Thank you very much for those, uh, Hvala lijepa na ovim zanimljivim komentarima. Da, pred nama je, veliki izazov za budućnost. I ono što je rekla zastupnica McIntyre je, mislim, zaista i više nego li točno. Moramo pokušati, a moramo biti odgovorni i prema drugim e, govornicima. Moramo dati svim poljoprivrednim gospodarstvima tehnologiju na raspolaganje malima i velikima. I to tako da mala gospodarstva budu ekonomski održiva. To je zaista važno i tu mislim da mi kao zajednica znanstvenika s jedne strane, ali s druge strane i parlament i svi oni koji donose politike moraju ući u dijalog da se vidi kako se to može najbolje primijeniti. Udruživanje i specijalizacija unutar zadraga, zadruga je nešto što bi pokazalo da se može otvoriti mnogo radnih mjesta koja će biti visoko stručna, tehnička. E, to je moguće, dakle, ako imate specijalizaciju. Jer zahtjevi koji se stavljaju pod poljoprivrednike u e, današnje doba tehnologije jest da oni e, moraju biti stručnjaci za sve. Možda oni mogu biti stručnjaci za e, sve u svojoj zadruzi. Moramo ih stimulirati, dakle u okviru određene vrste proizvodnje. Dati neke naknade i potpore je u redu, ali e, treba također kod poljoprivrednika e, da postoji želja da se opredeli za tehnologije koje će biti dobre po okoliš. Možda je to nešto što se može uzeti u obzir u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Postavili se također pitanje o e, preciznom oplemenjivanju i uzgoju što se tiče biljaka. Mi ćemo pokušati to napraviti E, tako da oni se oplemenjuju sorte za lokalne potrebe, ovisno o tlu i tako dalje. E, tako e, isto treba gledati na usjeve gdje glavni korijen ide što je dublje moguće da dođe do vode a ovdje se govori o plemenjivanju biljaka, e, ali to se može postići na mnoge načine. Također, prilikom korištenja određenih tehnologija neka biljka je na polju, ali u, na istom polju će se različita sorta određene biljke posaditi, baš kao u vinogradima se sadi različita sorta e, grožđa, ovisno o e, stupnju padine. Što se tiče radnih mjesta, kao i u svim drugim granama i u poljoprivredi ima manje poljoprivrednika. Ne znam možemo li to zaustaviti tako da im kažemo, ali nastaviti se baviti tradicionalnom poljoprivredom. Jednostavno mislim da to nije moguće učiniti jer uvjeti života za one ljude koji se bave tradicionalnom poljoprivredom i nisu baš jajne. Ja sam e, sam e, to proživio. U ovom času ne možemo naći mlade poljoprivrednike koji će htjeti biti poljoprivrednici na način na koji je to radio moj otac. Mislim da takvih ljudi jednostavno nema ali mislim da postoje mogućnosti da ljudi budu aktivni e, poljoprivrednici zahvaljujući i određenim tehnologijama. Moramo se obratiti mladim ljudima i reći sada možete ući u poljoprivredu, ali nećete cijeli život raditi na isti način. Mi ćemo vam pomoći da se nosite s različitim izazovima i problemima. Mi ćemo vam pomoći tako ćemo dati na raspolaganje nove tehnologije i tako dalje. Kao što je uvodno rekla gospođa McGuinness, postoje i savitodavne savjetodavne službe za poljoprivrednike. Možemo razmotriti i o tome da se ljude obučava na različite načine, recimo cjeloživotno učenje za poljoprivrednike. E, toga više nema kao ranije. E, nekada e, su oni koji su se bavili školovanjem i savjetima se prestali baviti savjetodavnom funkcijom, već se bave osmišljavanjem politike u okviru ZPP-a. Pa, pa e, možda nešto vezano e, za e, rad. Naime, precizna poljoprivreda će to promijeniti. Jedan je moj prijatelj, poljoprivrednik, a isto tako je e, e, muzičar. On e, zapravo koristi mnoge nove tehnologije za mužnju krava, koristi senzore i tako dalje. I sada se može baviti i svojim hobijem. A to njegov otac nije mogao jer mu tehnologija nije omogućavala da ima više vremena na raspolaganju. To tehnologije omogućuju. Još nešto. Radili smo na radionici Transparency i mislim da će za potrošača ono što će biti ključno će biti način na koji je neki proizvod proizveden. Recimo za mlijeko e, ili pak sir. E, bilo bi važno da ja kao potrošač mogu kupiti recimo tradicionalnu vrstu sira i tako dalje a e, svaki e, proizvođač bi morao odlučiti e, koje tržište želi posluživati lokalno tržište, međunarodno tržište i tako dalje. I to je važno za onu komponentu rada. Hvala lijepa. Čestitam. Ova je studija, studija koja će nam sigurno pomoći da puno bolje shvatimo kako možemo biti učinkoviti. Stoga je sasvim jasno da se moramo pozabaviti trendovima i e, nutricionizma i e, trebamo vidjeti e, kada proizvodimo hranu, životinsku hranu, korištenje energije i tako dalje. Sve su to elementi koji ulaze u ovu jednadžbu. I to će sve biti važno za sljedeće naraštaje. Hvala lijepa. E, ne znam da li možda e, imate išta protiv da ovo što smo čuli za vrijeme razgovora uđe u naš, e, u tu studiju, ovi recimo neki novi elementi i nadam se da će ta studija biti završena do kraja godine i onda ćemo je moći svima podijeliti. Pa, htio bih nešto reći s obzirom e, da ovdje govorimo o znanjima koji zapravo nisu ona kojima se bavimo u parlamentu ili kojim se bave znanstvenici. Ja ne znam kakvim proračunom, s koliko sredstava raspolaže stoa, ali bilo bi jako lijepo kada bi se ova studija mogla prevesti na različite jezike kako bi poljoprivrednici to mogli pročitati, jer mnogi od njih ne poznaju strane jezike. To bi bilo nešto što bi bilo jako dobro za širenje ovakvih znanja, naročito kad se radi o jednoj grani koja je tako specifična i manje poznata. Svačam da se ovdje radi o pitanju sredstava. Puno hvala. Ovo što ste sada rekli mislim da je vrlo relevantno. Ono što pokušavamo napraviti i što radimo u ovom, smo napravili sa ovim filmom, je da koristimo automatski prijevod. To nije baš idealan sustav, ali ipak e, funkcionira. E, mogli bismo to e, prevesti automatski na 24 jezika vrlo jednostavno u tom slučaju. Ali ako netko želi zaista pravi prijevod na neki jezik, onda se to može organizirati, ali stoja to neće moći financirati obratit ću se tajništvu da pitam e, da li u mreži imamo neke vrste e, takvih automatskih e, kompjuterskih programa. Možda bismo mogli automatski to prevesti. Moram reći da automatsko prevođenje zaista nije sasvim dobro, ali ipak napreduje i e, možda možemo i tu koristiti nove tehnologije. U svakom slučaju, vaša zamisao da se to prevede na različite jezike je vrlo dobra. Pređemo sada na četvrtu točku dnevnog reda, a to je točka u kojem govorimo o projektima koja STOA vodi sada, te molim što kraće jer nemamo puno vremena. Evo samo par riječi o najnovijim studijama stoje i tajništvo koje su pokrenute u posljednjih nekoliko tjedana. Devet prijedloga o energetici koje su spojene u jednu studiju, dekarbonizacija i otporna energetika u EU uniji e, i to će biti objavljeno prije kraja godine u studenom. Nakon toga studija po prijedlogu odbora ITRE i njezinog predsjednika, a to je kako premostiti razlike na osnovi ZPP-a. 13 novih zemalja i e, prethodnih 15 zemalja prilikom apsorbiranja sredstava iz obzora za 2020. godinu. To će također se započeti raditi u studenom. Zatim, e, e internetska sigurnost o, koje je zatražio Odbor za vanjske poslove. Sada smo sklopili ugovor e, sa Enisom, to je Europska agencija koja ima sjedište u Ateni. Prijedlog studije primit ćemo 9. siječnja, a studija će se 2. veljače e, predstaviti na odborima za vanjske poslove i sigurnost i obranu, a na našem panelu na plenarnoj sjednici u travnju. Dakle, ugovor je sklopljen, izvođeno je započeno i mora se dovršiti do e, e, siječnja 2018. godine, ali ćemo različite stvari u e, pojedinim fazama. Nadalje, tehnologije za osobe s invaliditetom ta bi studija trebala biti dovršena do travnja iduće godine. I na kraju studija o kojoj smo upravo čuli, kao što je predsjedavajući rekao, očekujemo sada konačnu studiju do kraja godine. Hvala. Hvala lijepo. Pa onda ako nemate nikakvih prigovora, nastavit ćemo sa sljedećim točkom dnevnog reda, to je peta a to je godišnje predavanje stoje za 2016. Nera je zadužen, pa onda neću zadržavati. Evo imaš te riječ. Dakle, ove godine će godišnje predavanje biti organizirano zajedno sa Europskom organizacijom za svemirska istraživanja, zato što je i tema približavanje dakle, prema jednoj budućnosti Europe koja će biti osposobljena za svemir. I tu ćemo govoriti o tome kako mali sateliti mijenjaju ekonomiju za Europu. Zatim ćemo imati predstavnike iz industrije, dakle Jack Pezos iz Amazona, koji recimo sad razvijaju različite suborbitalne letove u balonima i drugim sredstvima kako bi mogli svoj mapping popraviti. Zatim ćemo imati različite govornike, Tomas Pesket će govoriti kao astronaut Francus sa međunarodne svemirske e, stanice, a bit će i e, njemački astronaut Reinhold Ewald. Zatim, taj ćemo događaj kombinirati sa jednom izložbom koju će otvoriti Claire Moody, članica odbora, i to će se kombinirati sve skupa sa Europskim inovativnim samitom u Briselu i oni će nam dati još malo svog prostora izložbenog. I ujedno ćemo to organizirati sa e, specijalnim odborom za procjenu znanstvenih tehnoloških mogućnosti i od ljudima koji se bave općenito i praćenjem svemirskih istraživanja. I molimo da se najavite na vrijeme ako ćete sudjelovati, da znamo koliko će ljudi biti na objedu, kako to možemo sve prebrojati i pripremiti. Hvala lijepo, mislim da će se tajništvo držati rokova i da to nema problema i da će sve složiti na vrijeme. Sad prelazimo odmah na točku dnevnog reda šestu, a to je popis e, predstojećih e, stojnih e, eventova. Mislim da nam Solt može dati jedan kratki pregled tih. Dakle, to je studija koja je izrađena i koju je gospodin Soldergaš ovdje predložio zajedno sa članovima svog odbora i mi smo sad već u jednoj vrlo uznapredovaloj fazi izrade te studije. Imamo već preliminarni nacrt programa za radionicu koja će se u vezi s tim održati od 2. do 5. u siječnju a mi tu izrađujemo sve pripreme koje su potrebne. Mislim, da, hvala, to je dobra ovaj, šansa za gospodina Tamborana koji je već pitao kako ćemo prevesti preciznu poljoprivredu u pravom smjeru. Mislim da trebamo ljude koje smo pozvali angažirati za konkretne projekte stojene. To bi bila dobra ideja. Tako vidite, ta interdisciplinarnost u stoji je jako dobra jer mi pokušavamo uvijek vidjeti gdje šta možemo poboljšati, pogotovo kroz interdisciplinarni pristup. A htio sam objasniti i ovaj workshop o bioetici, kako je, kojeg je tražila, kako je to pitala gospođa Petir. On će se održati 25. E, studenog. Marijana, hoćete nešto reći u vezi s tim? E, pardon, Zahvaljujem vam gospodine e, Rubik. Ja sam predložila da se održi ta bioetička radionica koja bi naravno razmotrila bioetička pitanja povezana sa recentnim napretkom znanosti u kontekstu donošenja političkih odluka i odgovarajućeg zakonodavstva E, pozvali smo e, znanstvenike koji će govoriti e, na, toj radionici jer mislimo da je važno istaknuti da napredak znanosti mora pratiti i odgovornost za donošenje odluka i da političari moraju imati dobre informacije kako bi mogli donositi informirane odluke. Za takvo e, postupanje ključno je povjerenje u znanost i znanstvene spoznaje i upravo je to pitanje bioetike često jezičac na vagi koji određuje smjer donošenja odluka. E, zbog toga je važno raspraviti e, i imati znanstvena istraživanja, ali isto tako i čuti razmišljanja javnosti. Ono za što mislim da se trebamo E, uvijek e, odlučiti je uzeti u obzir princip predostrožnosti u donošenju političkih odluka i upravo to će biti e, tema naše radionice koju ćemo organizirati u siječnju. Na njoj će govoriti doktor znanosti Amir Muzur, a tema će biti načelo predostrožnosti na razmeđi europske bioetičke tradicije i američkog pragmatizma. Hvala lijepa Marijana. Ako nema nikakvih prigovora možemo nastaviti s tim projektom. Sad prelazim na 6.2, to je 101 radni doručak na kojem ćemo raditi i razgovarati o istraživanju cjepiva i njihovom razvoju u Europi. Uglavnom će se odnositi na tehnike imun, jačanja imuniteta i imunologizacije. Ja koliko se ja sjećam, recimo, mene su, sad je prvo prošla kampanja za ovogodišnje cijepljenje u parlamentu, mene su cijepili u ponedjeljak prošli. Pa ćemo vidjeti da li će to raditi, jer jako se veselim toj rasprave koja će ići uz naš radni doručak, jer je to jako zanimljiva tema. Pitanje cijepiva je važna ne samo za ljudska bića, nego je isto tako vrlo važna i u poljoprivredi a mi smo nedavno održali sastanak sa jednu zanimljivu raspravu o otpornosti na antibiotike koji se koriste na tisuće tona godišnje jako u Europi. Pa ćemo mi u vezi s tim ponovno se sastati s ljudima iz instituta Louis Pasteur i vidjeti šta se tu novog događa upravo glede te rezistencije na antibiotike, ali ovo će biti jako zgodno isto istraživanje cijepiva. Dobro, a zatim da prođemo na sljedeći događaj, a to je 8. studenog počinje jedan veliki sastanak koji organiziramo sa dakle sa različitim drugim zainteresiranima za znanost u parlamentu. Evo Zoltan Šolta će nas tome izvijestiti. hvala. Mi smo u konačnoj fazi i poslali smo jako puno ažuriranih informacija članovima kao i znanstvenicima koji su tu involvirani. Dakle, tu imamo, dakle, čitava naš plan je taj, kao što znamo svake godine to radimo, da udružimo i pridružimo članovima parlamenta znanstvenike. Dakle, da je onda znanstvenici i parlamentarci s, imaju različite događaje, različite programe. Evo imamo u Briselu trodnevni program od 8. do 10. studenog, a onaj događaj kojim ćemo krenuti u te dane, to će biti dakle, taj inicijalni događaj samog 8. studenog i to radimo zajedno sa zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije. Pa imate dva programa za to i ova tri dana gdje imamo parlamentarci i znanstvenike udružene i ovaj inicijalni veliki događaj skupa sa znanstvenim odborom komisije. I to vam je sve navedeno u materijalima. Uglavnom dobili smo informaciju da su svih 16 članova odbora koji su naših, koji tome surađuju, ujedno i pozvani na ručak prvog dana, tako da samo potvrde dolazak. Da, hvala. To mislim da je jako bitno da bi svi naši članovi tu sudjelovali, a to je jako dobar program za udruživanje znanstvenika i parlamentaraca. I onda tako možemo pokazati i drugima koliko ozbiljno shvaćamo naš posao u ovom znanstvenom odboru. Dobro, ako nemamo drugih prigovora, onda znamo da je ta briselski tjedan sa 8. do 11. 10. 11 vrlo bitan. A sad bih nastavio sa općenito ovom proračunskom linijom koja dopada stoji za troško reprezentacije ručkova i svega ostalog. Znamo da to ide i dakle sve ovo što pokrivamo sa organizacija svih navedenih događaja do sada ide iz te proračunske linije. Sljedeća točka kojom se mi bavimo je ljudski mozak, a to je vrlo zanimljiva jedna priča neuroznanosti i Efkanom bi nam trebao dati jedan kratko, kratki da kažem uvodnu informaciju o tome s čim se mi tu bavimo. Ja ću govoriti na maternjem jeziku jer mi je to lakše. Da, sve skupa što tu pripremamo u vezi te neurotehnološke radionice, da tako kažemo, neuroznanosti je jako dobro određeno, tajništvo je odradilo svoj sjajan posao i uvjeren sam da ćemo dobiti odlične predavače jer e, sve su aktualnija pitanja oboljenja mozga i sve se više o njima govori. Prošlog tjedna sam bio na radionici koja se bavila posebno samo različitim oboljenjima mozga i zatim pratećim posljedicama po društvo, dakle socijalni učinak jer je naime jedan ogroman broj ljudi u Europi obolio, ima različite probleme, dakle neuro prirode i zato mislimo da je ova naša radionica će biti jako u trendu. Inače, ono kako je zamišljeno, to će biti visoko stručno. Ja sam nisam dovoljno stručan da bih o tome govorio, ali zato ćemo pozvati zaista stručnjake visoke, visoke razine koje onda ćete se same uvjeriti na tom workshopu e, koliko, koliko je to aktualno i koliko će biti stručni naši gosti. Dobro, hvala lijepo. Kogod je zainteresiran da sudjeluje u radionici, nek se javi tajništvo. Sljedeće je 6.5, a to je dakle STS forum, visoko rangirana skupina koja će se u svibnju sastati i to će možda biti jedan od dva sastanka. Ja ću to malo skratiti jer jasno je da će iz STS foruma su Njemci dali prijedlog koji je došao na vrijeme i vi ste ga dobili u materijalima, prema tome ako nemate nikakvih e, prigovora mi bi krenuli sa tim kompleksom STS foruma na sljedećem visoko rangiranom forumu, a sam datum će ovisiti o mogućnostima STS-a i onda se dogovorimo s nama. Dobro, onda idemo na točku 7, a to su najnovije vanjske aktivnosti. Prvo imamo, kao što smo vidjeli, ovaj ovaj, od 10. 11. E, studenog sastanak sa Europskom ekološkom agencijom, agencijom za zaštitu okoliša u Kopenhagenu. Svi znate da se to događa, imamo još dva mjesta u delegaciji, prema tome ko želi ići s nama u Kopenhagenu posjeti Europskoj agenciji za ekologiju, zaštitu ekologije, to će dobro je došao. Sljedeće je internetski forum, dakle upravljanje, forum za upravljanje internetom. Danuta vodi sve u vezi s tim i ako nemate prigovora to će ići kao i uvijek do sada. A zatim dolazimo na delegacije stoje naše posjete planirane za 2017. Dobili ste sve na papirima, dakle ako imate bilo kakvih komentara na neki od tih planiranih posjeta, naše delegacije bit će do 7. studenog jako dobro došao rok za komentare je 7. studeni. Ako ne dobijemo nikakve vaše komentare, inpute, odgovore, bilo što sličnog, onda ćemo zamoliti predsjednika parlamenta da odobri ova putovanja, ove naše delegacije, kako su vam navedene u materijalima. Ako nema nikakvih komentara, možemo preći odmah na točku razno, pod, u okviru koje vas želim obavijestiti da su dva člana Možda će Teo najbolje to objasniti šta što će naša, su naša dva člana ovlaštena. Dakle, riječ je o tome da će govoriti 6. prosinca na jednom eventu događaju koji se zove Forum evropskih agencija. Organizira ga mreža agencija, evropskih agencija za znanstveno savjetovanje, a oni su poznati pod akronimom EU Hanza. Naš predsjednik će govoriti na panelu koji je posveđen e, građanima i znanosti i popis tih inače agencija Evropske unije koje se bave, koje spadaju tu EU Hanzu vam je naveden u vašim materijalima. Hvala. Sljedeća točka je mjesto održavanja sljedećeg sastanka 24. studenog u četvrtak u 9.30 ovdje u Strasburu, iste dvorani kao i uvijek. Govorit ćemo o posljedici organske, dakle biohrane po ljudsko zdravlje. Kao što vidite, opet se vraćamo na našu poljoprivredu, kompletno ostajemo u istom lancu istih vrijednosti stvorenih znači a bez poljoprivrede nikod i nadamo se da ćemo doći do pravih opcija i da ćemo, mislim da je jako dobro, to je inače projekt gospodina Mekofa i mislim da sve u svemu idemo u pravom smjeru, da vidimo dakle koje su direktne posljedice po ljudsko zdravlje te biohrana, ali jedino što moramo još naučiti je da bolje komuniciramo i prenesemo ono što mi ovdje kaž, radimo i u čemu uspijemo. Da li vi, gospodine Mekov, kao autor projekta želite nešto reći o pitanju te e, biološ, biohrane i posljedica po ljudsko zdravlje, ljudski organizam. Dakle, općenito i pojedinačno bih imao jako puno stvari koje bih o tome volio reći. Zato sam i inicirao izradu te studije, pa prema tome i tog događaja, dakle, kojeg ću imati prezentaciju studije u sljedećem plenarne, na sljedećem sastanku. Jer naravno mi moramo sačuvati našu, naše tlo moramo sačuvati kvalitetu naše hrane, a s druge strane moramo smanjiti cijenu proizvoda, bez obzira što moraju biti visoko kvalitetni i čuvati okoliš i moramo jasno unaprijediti način proizvodnje. Ako do 2030. još povećamo količinu pesticida koje koristimo, mi ćemo uništiti jedan veći dio našeg obradivih poljoprivrednih površina. Organsko ili bio uzgoj se tu treba uzeti u obzir i kao još čitav niz drugih dimenzija koje su bitne, kao što su recimo klimatske promjene i Pariški sporazum sa COPA 21 o klimatskim promjenama. Organska ili bioproizvodnja se isto može zasnivati na različitim tehnološkim inovacijama. Prema tome radionica koju ćemo imati 24 će biti vrlo zanimljiva. Da, mislim da bi za sve nas bilo jako zanimljivo da sudjelujemo na tom radionici i svi ostali ste još e, pozvani na sastanak. Mislim, nadam se da ćemo se vidjeti tada. To je, dakle, će biti vrlo, vrlo inspirativan, dakle, sastanak koji će nas za dugo još nadahnuti tijekom sljedećeg plenarne i hvala vam svima, s time zatvaramo sastanak.